So colleagues, we are going to, uh, to start again with the votes. Kolege, nastavit ćemo sa glasovanjem, odnosno počet ćemo sa glasovanjem. Il n'y a que des votes électroniques, hein, on est d'accord oui. okay. so, I'm going to chair in French, so if you have to put your earphones on. Nous allons donc euh, voter tout d'abord sada na glasanje najprije o prijedlogu koje se odnosi na e, kakvoću vode za ljudsku uporabu. Nije uobičajeno, međutim, imamo velik broj novih zastupnika i radi se o tekstu koji sada otkrivamo. Iz tog ću dakle razloga dati izvjestitelju da nam u jednu minutu ne dulje od jedne minute e, kaže nešto o tome Kristof Hansen koji će svim zastupnicima objasniti tematiku ovoga izvješća. Da, hvala lijepa. Dosije na koje danas radimo, revizija je direktive o pitkoj vodi koja postoji e, već 20 godina koje nakon građanske inicijative Pravo na vodu prikupila 20 milijuna potpisa i tu je komisija otvorila ovaj dosje. Radi se ovdje o pristupu vodi, ali isto tako i o kvaliteti vode. Neću sada ulaziti u detalje, već smo održali prvi sastanak s izvjestiteljima u Sjeni i odlučili smo se o postupku e, na koji ćemo E, se osloniti. A što je dakle ključno za Europski parlament? Mi smo dakle odlučili što ćemo morati braniti pred vijećem i neće ići glatko. Taj dosije je radio e, Michel Danten u prethodnom sazivu i jednostavno sada trebamo otvoriti pregovore s vijećem. Prvi trijalog održat će se 7 listopada. Hvala lijepa. Prelazimo sada na glasanje. Biće elektroničko glasanje. Nadam se da svi imate glasačke kartice. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Dobro ste radili i velika većina vas glasa sada da se trijalog otvori. Prelazimo sada na druga temu na koju glasamo, to je ponovno korištenje vode. Dakle, to je zapravo isto pitanje da li odobravamo da pregovarači pokrenu pregovore. Htio sam dati riječ timoni Bonafé, međutim ona nije tu, pa otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. što znači da ćemo moći preći na otvaranje trijaloga na ta dva dosijeja. Hvala lijepa i želim sve najbolje pregovaračima odbora ENVI na tim pregovorima. Prelazimo sada na glasanje o usmenom pitanju o kopu 25. Govorit ćemo kasnije o rezoluciji, a sada nećemo glasati o rezoluciji, već o usmenom pitanju kojeg upućujemo u ime našeg odbora. Najprije glasamo o usmenom pitanju komisiji. Zatvoram glasanje. Sada glasamo o, na istu temu, ali ovog puta e, pitanje vijeću. Zatvoram glasanje. Hvala. Sada prelazimo na glasanje vezano za rasprave koje smo jutros vodili. Dakle, prigovor sukladno članku 112. o produžetku razdoblja za e, odobravanje e, pesticida. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvajamo prigovor. Radi se o jednostavnoj većini ovog puta. A sada drugo e, tema, dakle drugi pravni akt komisije o produženju perioda odobravanja različitih pesticida, između ostalog klorotorurona. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. većina je bila dakle za taj prigovor. Sada glasamo o tri glasanja vezana za GMO, dakle prigovor da se na tržište stave nekoliko e, GMO-a, MZGA 10 JG, e, otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Većina je za ovaj prigovor. Sada glasamo o GMO soje A270412. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. A sada treće glasanje o nekoliko GMO. Otvaram glasanje. Zatvoran glasanje. I dakle usvojili smo i e, prigovore za tri GMO usjeva i e, za dva pesticida. Ovdje smo zatvorili glasanje. So we are going to follow the next item of the agenda about the COP25 in Chile. We have a Sada prelazimo na točku dnevnog reda o COP25 u Čileu. E, molim za malo tišine, ali inače imamo ovdje rezoluciju. So we have a resolution. Šest političkih klubova potpisalo je rezoluciju pa ću sada dati riječ predstavnicima tih šest političkih klubova. Za početak, Petar Lize u ime Pučana. Hvala lijepa. Drage kolegice, dragi kolege, predsjedniče. Osjećam strast, entuzijazam mladih ljudi. Oni me nadahnjuju čujem njihove glasove, osjećam ih u svom srcu. Moglo bi se reći da je zeleni političar onaj koji je to pokrenuo, ali nije, već je to učinila predsjednica Europske komisije von der Leyen. Ona se osjeća nadahnutom entuzijazmom i strašću mladih ljudi za zaštitu klime. I svi bismo mi to trebali učiniti i zalagati se za te napore, dakle da se ostvare klimatski ciljevi Europske unije i da postanu još ambiciozniji i pritom se moraju iznijeti i konkretni prijedlogi u području zrakoplovstva, pomorskog prometa i u drugim područjima na kojima se premalo do sada učinilo za klimu. Što se tiče civilnog zrakoplovstva, njega moram istaknuti opetovano smo na sastanku koordinatora o tome razgovarali. Mislim da je strašno da tajnik Ujedinjenih naroda s pravom kaže svi dionici se moraju aktivnije angažirati na zaštiti klime, a Organizacija UN-a e, za civilno zrakoplovstvo i kao upravo pokušava spriječiti Europsku uniju koja želi intenzivirati e, klimatske ciljeve i na tom području. Ovaj tjedan će se održati e, na sastanku na vrhu UN-a dva vrlo važna događanja i sastanak i kao u Montrealu E, svi sudionici, svi novinari bi trebali pomnije pratiti što se događa u Montrealu. U svakom slučaju moramo učiniti više za klimu i moramo podržati Ursulu von der Leyen, no isto tako podržavam i drugi dio predsjednice komisije. E, moramo aktivirati i pokrenuti ljude. Ne smijemo to činiti bez angažmana građana jer time ćemo izgubiti na e, prihvaćenosti. Ne možemo tako brzo zatvoriti tu temu i misliti sve je rješeno. Moramo pokrenuti i učiniti da, da nam se priključe i građani, posebice u područjima u kojima e, je vrlo jaka industrija i prerada ugljena. Stoga moramo imati takozvano pravedno prijelazno razdoblje. Vrlo bitna tema je ustvrditi i uvidjeti da su klimatski ciljevi globalna tema. Dobro je da se smanje emisije CO2 u Europi, no isto tako je važno da surađujemo i sa trećim zemljama a naše nacionalne vlade i Europska unija se neprestano kritizira da one da mi činimo premalo, ponekad s pravom, ponekad ne toliko s pravom tijela UN-a upravo ovaj tjedan e, čini se da isto tako ne vide ono što im je pred nosom. E, stoga se moramo intenzivnije angažirati i stoga će EPP podnijeti upravo amandmane koji idu u tom smjeru vezano s rezoluciju koju upravo raspravljamo. Sada Mohamed Šaim u ime kluba zastupnika SID. Sorry, <clears throat> let me see how this works, what it works. Um, thank you for the... Uh, e, hvala. Zapravo sam se pitao što trebam reći pred ovim odborom o tom problemu. U posljednjeva dva tjedna Velik broj mladih ljudi izašlo je na ulice da bi se borilo protiv klimatskih promjena. Traže od nas da budemo hrabriji i da imamo ambicioznije ciljeve mi evropljani i kako da inspiriramo ostatak svijeta da budemo više klimatski neutralni. Prema tome, neću sada govoriti o tome da budem hrabri ili da postignem ambicioznije ciljeve, već ću se pitati kako da imamo ispravnu tranziciju i kako da provjerimo i da omogućimo da države članice zaista naprave ono što obećavaju da će raditi. Mislim da je to ono što mogu napraviti socijaldemokrati u Europi. Mogao bih dugo govoriti o klimi, o klimatskoj pravdi. Proučavamo i planove komisije. Mislim da su prvi znakovi koje dobivamo od komisije pozitivni. Ostvaren je prvi fond da se postigne veća klimatska neutralnost. Imamo dakle dobre ciljeve, moramo to na pravedan način provesti. Moramo vidjeti gdje stojimo kako bismo kada dođemo u Čileu jasno mogli reći što radimo kako bi se na svijetu bolje živjelo. Još jedna stvar, moramo mladim ljudima koji su na ulicama i prosvjeduje ovih dana reći da nešto radimo za njih, da ih slušamo. E, moj klub će uložiti nekoliko amandmana e, na ovaj tekst i mislim da je to dovoljno za danas. Hvala sada Nils Torov za Renew. Hvala. Prije otprilike pola godine na odboru Envi imali smo poseban sastanak s Gretom Thunberg. Ona je održala govor koji je bio prilično emotivno nabijen. Vidjeli smo to, ona je bila na rubu suza u Ujedinjenim narodima e, prije dva dana, a i e, kada se nama obradila na odboru e, Envi, također je bila na rubu suza. Dakle, ona je bila jako emotivna, ali vidimo tu emotivnost e, kod tog velikog broja mladih ljudi. Emotivni pristup može biti i dobar u politici, ali istovremeno to je i opasno kada se tome pristupa na tako način, a radi se o jako ozbiljnim problemima. Kada slušam Gretu Thunberg, sjećam se kad sam ja bio mlad. Počeli smo tada govoriti o trećim zemljama i moram reći da sam iz današnjeg stajališta svjestan da smo na te treće zemlje gledali e, kao netko ko zapravo nije u potpunosti razumio sve što znači treći svijet. Dakle, ono što želim reći je da su pitanja, ekološka pitanja jako složena i u različitim izvještajima, izvješće komisije je e, pokazalo da neke zemlje da moja domovina i Švedska iz koje dolazi e, Greta Thunberg da su prilično dobro stoje što se tiče ostvarivanja ciljeva. Međutim, velik broj europskih država nije tako, ne stoji tako dobro kao mi. Prema tome, nije lako naći europski pristup svim ovim problemima. Dakle, moramo e, uočiti da su europske zemlje različite. Ako to ne pokažemo, nećemo biti uspješni u onome što želimo postići. Evo, upravo je kolega socijaldemokrata govorio o tome da trebamo pravedno pristupiti energetskoj tranziciji. Koji su izazovi pred nama? Ponekada mislimo da ćemo izgraditi svijet sa električnim automobilima koje koriste puno baterija. Ali da bismo došli do svih tih metala potrebno je raskršiti sve prašume u Kongu. Dakle, moramo točno e, shvatiti različite aspekte ovoga što govorimo. Neke su stvari lijepe, a neke baš i nisu. Hvala, sad ba on grenu ime zelenih. Ne. Ja nikša doznak će govoriti u ime zelenih. Hvala. Prije gotovo godinu dana bili smo u Katovicama. A govorilo se da su Katovice propale zato što će se u rujnu organizirati veliki sastanak na vrhu Ujedinjenih naroda u rujnu. Rekli smo dobro, nismo uspjeli u Katovicama, ali sve će se to riješiti u New Yorku i Europa će biti spremna i pokazati svijetu da može ukazati primjerom, a ne samo davati lekcije. Kada pogledamo podatke i izvješća, mm, e, a danas je objavljeno izvješće međunarodnog panela stručnjaka, dakle nije cilj samo da budemo, mm, ne budemo manje loši od drugih. E, ne možemo se samo uspoređivati s Brazilom, SAD-om i Rusijom i reći pa da u Europi je dobro. Ne, ne možemo tako govoriti. Dugo smo u Europi govorili, pa prestanimo kritizirati Europu, jer Europa je, u Europi je situacija bolja nego li drugdje. Ali naš rad kao eurozastupnika nije taj da postignemo da Europa bude bolja od drugih, nego da Europa napravi ono što mora napraviti i da u tom smislu bude primjer za ostatak planeta. Od sada do sastanka e, kopa imat ćemo novu komisiju. i Ono što moramo do tada napraviti jest da ukazujemo vlastitim primjerom. Dakle, moramo imati primjer koji će drugi slijediti i moramo ih uvjeriti na taj način. Moramo dakle smanjiti emisije stakleničkih plinova do 2030. godine. Rasprava se vodi, ali Europski parlament mora biti taj koji će pokazivati da ciljevi, klimatski ciljevi nisu e, nešto na što se e, dogovara na drugi način, a ne, na njega se dogovara zajedničkim dogovorom, postupkom zajedničkog odlučivanja i moramo dakle bi davati primjere na različite načine i u različitim područjima, a na to činimo između ostalog i tako što smo solidarni prema državama koje imaju probleme. Te države, kao što dobro znamo, su one koje su prve žrtve klimatskih promjena, a istovremeno su to države koje su najmanje odgovorne za ovo stanje stvari. E, moramo slijediti primjer e, onoga što traži međunarodni panel stručnjaka, dakle ograničenje rasta temperature na 1,5 stupnjeva i pomoći zemljama da ne podliježu ovome što posad podliježu. Sada za ECR e, gospođa Višnjevska. Hvala lijepa. Sastanak kopa u Čileu neće vjerojatno biti isti e, kao onaj što se održao u Parizu kada smo dobili Parijski sporazum ili pak sastanak u Katovicama. Mladi ljudi izašli su na ulice i tražuje da se više toga učini. Odluke iz Pariza već su se pokazale preteškima za provedbu, a i Katovice je to također pokazalo. Polučili smo veliki uspjeh, ali zbog toga što i jedna zemlja nije htjela pristati na dogovor, nismo ga mogli sklopiti. Moramo vidjeti i insistirati na to da se na najbolji mogući način u cijelom svijetu provede ono što se potpisalo u Parizu i ono što se uspio odgovoriti u Katovicama. Iako sam potpisala za COP24, ipak imam problema sa ovim ciljevima za 2030. godinu Europske unije. Moramo vidjeti hoće li e, druge zemlje htjeti to potpisati i slijediti. Jer ako samo mi budemo ti koji se budemo toga pridržavali, tu će utjecaj biti minimalan. Neke stvari trebaju napraviti od 2050. godine, a e, ovakvi planovi imat će u Poljskoj primjerice ogromne posljedice. Doći ćemo u takozvano energetsko siromaštvo, a za sada nema uvjerljivi plan B. Ursula von der Leyen je upravo i govorila o tome. Govorila je o toj tranziciji i e, to nam uljeva pojedine pomalo i nade, ali možda niste svjesni koliko će sve to koštati. Ne znam e, što ćemo sve moći napraviti, ali što god da radimo moramo raditi pametno. Za vrijeme Kopa 24 Poljska je odlučila uvesti elektromobilnost. To se može pokazati značajnom temom. E, možemo napraviti puno više po pitanju pošumljavanja. Poljska je dobar primjer. Mi imamo značajne ambicije da do 2050. broj šuma povećamo za 33%. Moramo puno više toga napraviti u gradovima. Poljska je napravila plan prilagodbe koji je Europska komisija pohvalila. To su stvari koje apsolutno možemo raditi. Ono što ne možemo raditi su e, odlučiti se za akcije koje će kratkotrajno izgledati dobro, a nakon toga imati dugoročnu štetu. Hvala i hvala su ime zelenih kao posljednji govornik u prvom krugu. Ne, za guje, pardon. Svjetska meteorološka organizacija je e, pokrenula jedno izvješće gdje se jasno kaže da imamo ogroman problem s emisijama stakleničkih plinova, a ako to ne prebrodimo do 2030. godine nećemo ostvariti parijski sporazum pet puta moramo povećati naše ambicije ako želimo da se temperatura, rast temperature smanji, odnosno ostane na 1,5%. A klimatske e, ambicije Europske unije nisu dovoljno dobre da se ostvari parijski sporazum. Nismo dovoljno dobri mi u Europi. I do treba smanjiti emisije do 2030. godine sa 55% u odnosu na one iz 1990. godine. Mi jednostavno tražimo samo da se e, razina ambicija ipak e, ostvari, ali e, prijedlog rezolucije mora biti puno ambiciozniji, puno hrabriji. U posebnom izvješću E, vladine skupine za klimatske promjene predstavljen je prije godinu dana. I na kopu 24 taj ključno izvješće nije čak niti pozdravljeno. Postoji drugo izvješće gdje se kaže da milijun vrsta će, e, da milijun vrsta prijeti izumiranje. Prema tome moramo nešto govoriti što će imati i neko značenje. Parlament si ne može dopustiti da bude stidljiv. Moramo vidjeti koliko je ljudi izašlo na ulice. Prošlog vikenda bilo je 4 milijuna ljudi koje je prosvjedovalo. Ne možemo jednostavno samo mirno to promatrati. Hvala lijepo. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Svaki zastupnik e, dobit će po minutu i 30. Tako da se slobodno javite. Edina Tot ima riječ u ime kluba EPP. Hvala vam predsjedatelju. Prije svega želim e, zahvaliti odboru na uloženom trudu na ovoj važnoj rezoluciji. Mislim da se svi možemo složiti da je borba protiv klimatskih eh, promjena od ključne važnosti i nema nikakve sumnje da Europa predvodi u toj borbi. Države na države članice Europske unije otpada samo 9% ukupnih svjetskih emisija, pa bih eh, iz tog razloga istaknula da Prema mom mišljenju u tekstu rezolucije trebamo dodatno naglasiti kako Europska unija ne može sama riješiti posljedice klimatskih promjena i zato je važan angažman svih država. To je ono što nam treba. Osobno smatram da trebamo postići klimatske ciljeve na način da se ne našteti konkurentnost Europske unije u svijetu, niti povećanje emisija drugdje u svijetu. Želim vas podsjetiti da na Kinu otpada barem jedna četvrtina ukupnih emisija CO2 u svijetu i očekuje se dodatni porast do 2030. godine, tako da smatram da je potrebno zajedničko djelovanje na svjetskoj razini u području suzbijanja klimatskih promjena. Hvala. U ime kluba SID. Gracias, eh, señorías. Gospodin Dojeno, hvala. Uvaženi zastupnici, Dakle, stvari se pomeću prema naprijed, ali ne dovoljno. Kina, Indija i SAD imaju nižu razinu političkog angažmana od drugih. Kao što ste rekli, mladi ljudi sada dijele lekcije čitavom svijetu. Međutim, Preuzimanje obveza nije dovoljno, treba nam više od podizanja razine svijesti. Trebamo ispunjavati preuzete obveze. Primjerice, trebamo vidjeti što je sa poreznim sustavom. Moraju postojati sankcije u poljoprivredi, u prometu i energetici jer u protivnom ne budemo li imali pravedan sustav oporezivanja i sustav sankcija koji je razmjeran izazovima koji su pred nama, nećemo biti dovoljno jaki, a trebamo biti jaki. Stigao je trenutak da ispunimo preuzete obveze. Hvala. Nemamo nikoga u ime kluba Renew, pa prelazimo na zelene. Michael Bloss. Um, Hvala vam lijepo. Ja bih e, želio prokomentirati ovo što smo čuli od kolege vezano uz emocije. Dakle, bilo je 4 milijuna ljudi na ulicama nedavno, milijun ljudi u Njemačkoj. Mislim da je to doista veliki pokret i naš dom mora ozbiljno shvatiti njihove ambicije. Oni žele da mi poduzmemo mnogo više. Mi idemo u Čile, a nismo povećali vlastiti nacionalni doprinos, što pokazuje građanima da ne reagiramo, a to je problem u našim demokratskim društvima jer je mnogim ljudima to važno. Mislim da Greta nije prekomjerno emotivna, ona samo e, čita ono što je objavljeno u izvješću dakle međunarodnog panela stručnjaka i ono što ona rekla je istina, mi nećemo postići cilj od dva stupnja. Ako to najme ne postignemo, to će dovesti do irreverzibilne dinamike i eh, u takvoj situaciji ljudi neće moći preživjeti. Dakle, to je izazov eh, s kojim se suočavamo i zato moramo reagirati i to vrlo brzo. Ne radi se ovdje o emocijama, nego o znanstvenim činjenicama. Hvala u ime kluba ID, Katrin Grize. Hvala vam. Dragi kolege, nakon tumačenja ove rezolucije postavljaju se neka pitanja vezano o relevantnosti preporuka koje su tu iznesene. Prvo, što se tiče financija, kada je riječ o zelenom fondu, što će biti nakon 2020. E, s obzirom da znamo da zemlje u sjeveru imaju problema mobilizirati sredstva i kakvo jamstvo imamo da će se tim fondom upravljati na ispravan način. Zatim, postoje još neke stvari koje zaslužuju kritiku. Kao prvo, globalistička agenda e, međunarodnih aktera koji traže reakciju na svjetskoj razini, a jedino rješenje se može naći u suradnji na regionalnoj i nacionalnoj razini. Zatim, e, nerealne klimatske mjere. Znamo da se ciljevi iz Pariškog sporazuma neće ostvariti. Ima sve više e, centralna ugljen u Kini i na kraju, Evropska unija koja dijeli lekcije i koja se koristi klimatskom diplomacijom kako bi se uplitala u unutarnje poslove suverenih država. Hvala. Aleksandra. Aleksandra Moretti u ime kluba SID. Hvala lijepa. Zahvaljujem izvjestiteljima koji su zaista jako dobro radili. COP25 predstavljat će ključan za trenutak da se zaključi i napravi ono što je zaključeno u Parizu. Ne smijemo ne iskoristiti tu značajnu priliku između ostalog i da budemo na razini očekivanja mladih koji su prosvjedovali u cijelom svijetu prije nekoliko dana. Htjela bih ipak reći što smatram da treba produbiti ovdje. To su dvije teme. Prvo tema zdravstvo, a druga tema žena. Što se zdravstva tiče, Svjetska zdravstvena organizacija je rekla da između 2030. i 2050. će otprilike 250.000 tisuća ljudi umirati zbog eh, povećane temperature. Dakle, klimatska promjena će imati jako puno e, posljedica koje će imati sve veće i e, socijalne troškove. Neće se to odraziti samo na zdravlje pacijenata, već i na način na koji će liječnici pružati usluge i raditi. Naravno, to će jako odrasti na javno zdravstvo. Neka će se bolesti povećati, primjerice alergije, e, bit će problema i s trudnicama. Naime, e, one će imati dosta bolesti, djeca će se rađati koje će, e, imat će manju tjelesnu težinu, a bit će i dosta mrtvorođene djece. Isto tako što se tiče e, žena, one puno više pate, više od muškaraca od klimatskih promjena i to zato što nisu dovoljno uključene u donošenje odluka. Stoga se moramo angažirati na rodnim pitanjima i sa stajališta klimatskih promjena i toga kako će se to odraziti na žene. Hvala vam. U ime kluba zelenih, e, gospođa Pauls. Hvala vam. Želim samo e, spomenuti da su neki govornici istaknuli kako je Evropska unija samo jedan od aktera u svijetu, da na nas otpada samo 9% emisija, imamo 6,5% e, ukupnog stanovništva u svijetu. Ja ne želim sada proturiječiti tim izjavama, međutim, ako Greta Thunberg može promijeniti raspoloženje u javnosti i medijima u svijetu i to u roku od samo godine dana, ako jedna zemlja, Njemačka, može donijeti zakon koji potiče e, da se da se poveća cijena fotonaponskih čelija za 90% i Mislim da najveće jedinstveno tržište na svijetu gdje je prosječna plaća jedna od najviših na svijetu, trebali bi moći e, učiniti neku promjenu e, na kopu i mislim da je trenutak e, da se držimo tih očekivanja. Hvala Basajku. Um, Hvala. Pa ja bih se želio nadovezati na ovo što je rekla kolegica. Malo me čude izjave kolega iz EPP-a koji govore da je klima vrlo važna, ali što se tiče svega ostalog, uglavnom čujem riječ manjana. Odgodit ćemo to. Da, to je važno, ali nemojmo žuriti. I mislim da tu morate biti iskreni. Ova nova komisija i njezina predsjednica stvorili su neka očekivanja. Ne znam jeste li pratili što se dogodilo u Njurku, ali to je bilo dosta bolno. Tusk je iznio paket za 2030. ali to su zapravo bile bilješke komisije za posljednjih pet godina i onda je rekao da imamo klimatsku neutralnost, možda ćemo jednoga dana ostvariti dobar napredak. To je bio govor Europske unije u New Yorku. Premda se stvaraju velika očekivanja zahvaljujući novoj predsjednici komisije. Evo, to je ono što Europska unija nudi. Mislim da ne možemo tako nastaviti. Doista trebamo nešto poduzeti i mi od komisije očekujemo da će ozbiljno razmotriti reformu ZPP-a jer to doista utječe na klimu, da u prvih sto dana kada donesu zakon o klimi da će također povećati ciljeve za 2030. kako to ne bi bilo ponavljanje rasprave od ranije i da ćemo e, konačno nešto poduzeti vezano uz pomorstvo i zrakoplovstvo u sklopu ETS-a. Dakle, to je ono što ljudi od nas očekuju, ono što traže i trenutak je da se i EPP konačno pridruži tom e, programu rada. Žao mi je što moram sada produljiti sastanak, ali već, e, dragi Basen, e, ne znam već koji put dolaziš prekasno na sastanak i vjerojatno nisi dobro slušao. Rado ću ti svoj govoro, govor predati u dvojezičnoj inačici, pa možeš revidirati ono što misliš da je krivo, ali nije u redu zakasniti i onda napasti najveći politički klub. Ovdje bilo je nekoliko govornika, e, te molim, pa te molim da malo ispraviš svoj govor. Peter, dajem 30 sekundi. E, jeste li upoznati s novim tehnologijama? U današnje vrijeme možete pratiti rad odbora i na računalu. To je doista nevjerojatno. Jednog dana ću vam objasniti kako to, Da biste vidjeli da se nije govorilo o minus 55% u zakonu o klimi koji će se iznijeti u prvih sto dana. Mislim da je trenutak da se konkretno nešto rade o tom klimatskom zakonu. Ono što je izbačeno iz nacrta rezolucije zbog EPP-a, svi to znamo, tako da ili to jasno i glasno recite ili recite da ste za minus 55% u rezoluciji. Jeste li za? Please, please. So that's... Okay, so please, Bas. please. Very, it's a very interesting debate, very e, Da je zaista je rasprava vrlo zanimljiva i sigurno ćemo nastaviti raspravu kada budemo razgovarali o amandmanima i glasovali o rezoluciji za nekoliko minuta. Evo sada posljednji govornik koji će uzeti riječ u ime kluba SID. Izvolite, gospođa. Hvala vam. Ja također želim zahvaliti na ovoj raspravi. Mislim da je doista važno da razgovaramo o tome e, koje su ambicije Europskog parlamenta. Peter, mislim da ti nisi tu glavna prepreka, ali tvoj klub svakako se zalaže za dvije oprečne perspektive, tako da me brine ovih 55% do 2030. a svi znamo da trebamo poduzeti više od toga i ne mislim da je dobro da se putem ovih rokova odgodi napredak koji moramo ostvariti. A mi kao institucija smo nada za mlade naraštaje i za klimu, tako da mislim da je naš zadatak da postignemo da se to ne odgađa kako e, komisija ne bi imala e, dva različita roka a mislim da je vaš klub za to odgovoran, tako da im to prenesite, da izvršimo pritisak na komisiju kako se ovo ne bi odgodilo do 2030. godine. Želim još dodati da je gospodin Šahim iznio prioritete našega kluba na vrlo dobar način i to mogu samo podržati. U redu, postaje sve zanimljivije. Sigurno ćemo nastaviti raspravu kada dođemo do glasovanja. Sada dajem riječ komisiji, glavnoj upravi za klimu i imate najviše pet minuta. Hvala vam predsjedatelju i zahvaljujem svim članovima odbora ENVI na ovoj žustroj raspravi koja je tek krenula. Mislim da nas je sve razbudila u ovo poslijepodne. Želim se dotaknuti e, dvije stvari koje su se pojavile danas poslijepodne. Prije svega nešto o razini ambicija. Možda bih nešto rekao isto tako o IMO i kao i nešto o e, našem gledanju na sastanku u Santiago početkom prosinca. Što se tiče naše perspektive u Europskoj uniji mi smo e, proveli naše nacionalne doprinose smanjenja 40% staklen, emisija stakleničkih plinova. To je zakonodavstvo koje smo donijeli prije drugih velikih gospodarstava. Neki su spomenuli razinu provedbe, Mislim da države članice, komisija i parlament sada trebaju postići to da se ovi zakoni u potpunosti provedu i ako budu provedeni mislim da ćemo to, da postići smanjenje i iznad 40%, vjerojatno 45%. Mi smo detaljno o tome razgovarali sa državama članicama na neformalnom sastanku ministara u Helsinkiju. Također se odvijaju tehničke pripreme i razgovara se o tome E, kako prilagoditi europske nacionalne doprinose sa okvirom koji je definiran, jer bilo kakve promjene ciljeva e, zahtijevaju odobrenje u Europskom vijeću, a to je pak povezano sa tim novim zakonom o klimi koji je najavila predsjednica komisije, što će zahtijevati velike tehničke pripreme. Nova komisija će iznijeti taj prijedlog, a ne ovaj sadašnji sastav komisije, tako da mislim da svi moramo biti strpljivi. Da kako, stvarili smo značajan napredak e, u odnosu na dugoročnu strategiju koju je komisija predložila prije oko godinu dana i o tome smo e, već informirali u Katevicu. Katovicama i e, dobar dio država članica već se složio s nama u svezi sa dugoročnom strategijom, što bi nas e, trebalo dovesti do e, Europe bez emisija, sa smanjenim emisijama. Mislim da svi, dakle i predsjednica komisije pokušavaju doći do lokalnih aktera na terenu, do škola, predsjednika industrije i tako dalje a isto tako tu imamo i fond o pravednoj tranziciji i svemu onome što trebamo odraditi do 2050. E, reći ću nekoliko riječi o Santiago. Doista cijenimo ovu rezoluciju koja će pregovaračima i Europskoj uniji dati dobar uvid u to kako Um, se postaviti u predstojećim pregovorima. U Katovicama se mnogo toga iniciralo, uh, kao što su pravila upravljanja i transparentnosti. Međutim, uh, tu je još jedno otvoreno pitanje, a to je članak šesti tržišne mjere, a za nas je to definitivno prioritetno pitanje. Mi želimo da se to finalizira ali isto tako da se ne ugrozi okolišni integritet, što ne bi bilo prihvatljivo za Europsku uniju. Potrebna nam je visoka razina ambicija, ali i da se izbjegne dvostruki obračun. Osim toga, mislim da ćemo u Santiagu razgovarati o varšavskom mehanizmu Zatim razgovara se o izgradnji sposobnosti i akcijskom planu, rodnom planu i naše domaćini žele da se potakne razgovor o oceanima e, i u svakom slučaju mi ćemo se na tome angažirati jer želimo da se ostvari napredak. Nekoliko govornika spomenulo je sektor e, zrakoplovstva i pomorstva. Mislim da je tu stajalište Europske unije vrlo jasno. Mi ćemo poduzeti sve što možemo kako bismo zaštitili pravnu stečevinu i e, kako se ne bi dovelo pitanje naša trenutna razina ambicija. Vidjet ćemo što ćemo dobiti iz IKO. Želimo Želimo da se također da se ostvari napredak i s Corsairom i e, da i kao e, definira neke dugoročne ciljeve. E, također bismo htjeli da se e, postignu još neki ciljevi i kao što znate e, predsjednica komisije je spomenula ovo u svojim političkim smjernicama vidjet ćemo e, kako će nova komisija to pretočiti u konkretne mjere hvala lijepa na ovim komentarima Dakle, da zaključimo ovu raspravu, podsjetit ću vas na sljedeće korake. Rok za amandmane na rezoluciju je 2. listopada u 11 sati, do 11 sati prije podne, da budem precizan, glasovanje u odboru ENVI će biti 6. ili 7. listopada, a glasovanje u plenumu druga plenarna sjednica u studenom. Dakle, tako da steknete sliku. To će biti prva prigoda za ovaj novi parlament da zauzme formalno stajalište o klimatskim pitanjima od trenutka kada smo izabrani i to će se dogoditi upravo usred oblikovanja e, zelenog sporazuma, Green Deala. Dakle, ta rezolucija će biti vrlo bitna i iz političkog gledišta. Stoga je vrlo bitno da svi amandmani budu e, predani na vrijeme kako bismo mogli glasovati u studenom. Sada ćemo prijeći na posljednju temu današnjeg sastanka. To je razmjena mišljenja sa komisijom o drugom akcijskom planu za suzbijanje nezakonite trgovine duhanom. To je zahtjev koordinatora, koordinatora SND-a. Pa ću stoga najprije dati riječ predstavniku Olafa i dat ću mu 10 minuta za njegovo izlaganje. Iako je to u redu sa SND-om, vama ću dati riječ nakon toga kako biste objasnili svoj zahtjev. Dakle, 10 na prezentacija Olafa. Hvala, gospodine predsjedatelju. Dobar dan. Zovem se Gerard Rüpling. Ja sam direktor jedinice u OLAFu za područje e, suzbijanja nezakonite trgovine duhanom. Želim zahvaliti na pozivu na ovaj sastanak kako bismo vas izvijestili o ovoj vrlo važnoj temi suzbijanja nezakonite trgovine duhanom. Najprije bih želio reći dvije stvari. Najprije ću vam prikazati na koji način mi sagledamo danas ovaj fenomen nezakonite trgovine duhanom, a nakon toga ću vam objasniti što Europska unija već čini posljednje vrijeme, pogotovo e, nedavno, pojačanim naporima. Želim ukratko spomenuti da OLAF, kao što znate, ima mandat otkrivanja i sprečavanja prijevara vezanih uz sredstva EU-a. Dakle, s jedne strane naša uloga je e, istražna i neovisna, no s druge strane također predlažemo oblikovanje politika na ovom području. Upravo u tom kontekstu vam se obraćam danas. Da ponovim još jednom, zašto je tako vrlo važno iz perspektive komisije da želimo da biti aktivno uključeni u suzbijanje nezakonite trgovine duhanom. Postoje tri vrlo važna razloga. Prije svega, porezni obveznici gube mnogo novca zbog te nezakovite trgovine. Mi svi znamo koliko su visoki porezi na duhanske proizvode. Mi procjenjujemo da e, oni 10 milijuna eura koštaju više porezne obveznike trgovine nezakonitim duhanskim proizvodima. I osim toga ta trgovina dovodi u pitanje naše vrlo pomno kalibrirane zdravstvene politike. Mi određujemo cijene iz zdravstvenih razloga i nezakonita trgovina duhanom e, potkopava e, upravo te e, tako određene zdravstvene cijene. I posljednje, postoje vrlo bitne sigurnosne zabrinutosti. nezakon trgovina duhanom danas je komercijalno poslovanje za kriminalne skupine i njima je to jedan od najvažnijih izvora prihoda. Drago mi je što mogu reći da komisija i OLAF su imali snažnu potporu prethodnog saziva parlamenta i veselimo se nastavku te suradnje u novom sazivu vezano uz ovaj važan dosje što čine tijela u Europskoj uniji, carine, granična policija, svi oni pokušavaju ukloniti nezakonite duhanske proizvode sa tržišta i tijekom početne nekoliko godina imamo vrlo stabilan trend da tijela u 28 članica e, zapljene između 3 i 4 milijarde duhanskih proizvoda godišnje. Olaf podržava mnoge države članice u tim aktivnostima. Možemo reći da oko 500 milijuna cigareta e, se zapljeni u državama članicama godišnje uz pomoć Olafa. Nešto o samom fenomenu koje smo sve trendove zabilježili na tržištu nezakonitim proizvodima. Postoje dva najbitnija trenda. Prije svega vidimo da dolazi do premještanja nezakonite proizvodnje na područje Europske unije. Dakle, ne radi se više samo o krijumčarenju kontejnera preko granice, već postoji nezakonita proizvodnja unutar EU-a. Da ilustriramo razmjere tog fenomena, navest ću neke primjere. Prošle godine u Ožujku e, napravili smo e, istraživanje u jednoj velikoj tvornici i bili smo zatečeni količinom 4 milijuna tona duhanskih proizvoda koji e, duhana koji se trebao pretočiti u e, cigarete i kapaciteti su bili 250 e, tisuća nezakonitih duhanskih proizvoda u satu koji su se proizvodili u toj nezakonitoj tvornici. Također u listopadu prošle godine vidite slike tih pogona, kako to izgleda, 4,5 tona sirovog duhana se prerađivalo. Zapljenjeno je na samom terenu 7 milijuna cigareta. Ima mnogo takvih primjera, ovo je samo u svrhu ilustracije. Drugi trend koji postoji jest da se ne krijumčare samo cigarete, već i tako zvane e, vodene e, cigarete, odnosno šiše, i na njih se također ne plaća porez niti ikakva pristojba. To je ukratko prikaz današnje situacije koja je reakcija država članica na taj fenomen. Započeli smo prije nekih desetak godina i prva mjera je bio takozvani akcijski plan na istočnoj granici jer je istočna granica bila najizloženija, najranjivija. Dvije godine kasnije komisija izgradila strateški dokument koji na koherentni način određuje što namjeravamo učiniti, kojim sredstvima E, i također strateški akcijski plan koji se treba provesti u roku od četiri godine. E, pri kraju provedbe tog akcijskog plana komisija je e, usvojila izvješće o napretku i u tom izvješću piše da unatoč mnogim mjerama koje su poduzete od 2016. godine problem i dalje postoji u istim razvojima kao što to bio slučaj u prošlosti jer nezakonite aktivnosti su vrlo štetne za javnost, javno zdravlje, financije i sigurnost zato je u prosincu 2008. godine komisija usvojila drugi akcijski plan koji obuhvaća područja koje smo detektirali još dodatno i u međuvremenu. Sveukupna strategija od 2013. godine je dalje relevantna, e, ažurirana i aktualna i danas. Mislim da to smatraju i države članice i e, parlament također. Radi se o kombinaciji robustnih zakona, prikladnih političkih mjera kako bi se ostvario napredak na ovom području nezakonite trgovine. I sa tom svrhom mi i dalje radimo na tome kako bismo se pobrinuli da imamo adekvatni interni i vanjski okvir implementiran. U tom smislu se moramo pobrinuti da imamo zakoniti lanac opskrbe, također prekograničnu provedbu moramo ojačati i e, provjere na terenu. Imajući to sve na umu, koji su elementi novina u drugom akcijskom planu? Sve u svemu mi smo identificirali tri ili četiri nove dimenzije koje sadrže drugi akcijski plan u odnosu na prethodni. Prije svega, to je veliko postignuće EU, na to moramo biti ponosni. Mi smo sada predani protokolu uz okvirnu konvenciju o kontroli duhana, FCTC protokol, to je instrument kojeg je usvojila Svjetska zdravstvena organizacija. SAD je preuzeo vodeću ulogu u oblikovanju e, te konvencije koja je stupila na snagu u prosincu 2016. godine i danas je oko 35 stranaka to, e, potpisnica ratificirala taj dokument. Protokol je postao e, ključna odrednica naših politika u ovom području. Isto tako moramo imati na umu i bilateralne sporazume, što je vrlo bitno za provedbu i na tom području radimo. Fokusiramo se na ulazne materijale, to je dio upravo tog fenomena da imamo dodatne proizvodne kapacitete unutar EU-a, a to može funkcionirati samo ako krijumčari imaju pristup e, velikoj količini ulaznog materijala i to moramo spriječiti. Osim toga, moramo razmisliti i o crnom tržištu, kao tržištu na kojem imamo ponudu i potražnju. Dakle, postoje potrošači koji kupuju te nezakonite cigarete, inače se one ne bi nalazile na tržištu. Stoga mislimo da, smo, da moramo napraviti više na području ponude i potražnje, podizati svijest potrošača i to je jedno od područja na koje možemo surađivati s našim kolegama iz područja e, zdravstvenih politika i tu trebamo ojačati suradnju. Konkretno želim istaknuti pet ili šest individualnih pozicija e, u ovom planu, iako ih ima oko 50 od rada na ugovorima, na međunarodnoj sceni, e, također e, instrumentima informacijske politike. Europska unija je preuzela središnju ulogu u međunarodnom angažmanu primjene protokola uz okvirnu konvenciju o kontroli duhana. Imamo 56 stranaka koji su pristupile tom protokolu. Nadalje, želimo premostiti jazove u, i raskorake u bilateralnim odnosima sa našim susjednim zemljama. Želim spomenuti da postoji jedna susjedna zemlja u blizini EU-a sa kojom iz povijesnih razlika nemamo E, dobar okvir za carinsku suradnju. To pokušamo upravo sada izmijeniti i popraviti. Treće, moramo razmisliti o tome što ćemo učiniti u smislu proizvođačke opreme unutar EU-a, kako se ona može kretati slobodno bez ikakvog nadzora. Taj problem moramo riješiti. Nadalje, Također ažuriramo alate IT-a, to je vrlo bitno za carinsku suradnju na prekograničnoj razini. Također postoji neovisni laboratorij u okviru komisije za analizu zapljenjenih duhanskih proizvoda iz država članica i također upravo smo objavili e, anketu Eurobarometra o percepciji javnosti, dakle što javnost misli o nezakonitim duhanskim proizvodima i što misle e, kupci potrošači. Imamo i e, časnike za vezu u cijelom svijetu, razvijamo alate za obaveštene podatke, to je prikaz onoga, svega onoga što činimo. E, više nemam vremena, rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala Raymond na ovoj prezentaciji. Nadam se da ćemo moći poslati prezentaciju zastupnicima. Dakle, kao što sam rekao, započet ćemo sa SND-om. Gospodine Gonzales, izvolite, obzirom da, je, da ste vi podnijeli zahtjev kao koordinator SND-a, a nakon toga ćemo e, primijeniti postupak spontanog javljanja za riječ. Hvala lijepa. Ovo je bila vrlo zanimljiva prezentacija. Sve što smo čuli od predstavnika Olafa je zapravo iznenađujuće. kada govorimo o nezakonitim duhanskim proizvodima unutar EU-a, moramo pojačati kapacitete detektiranja tih proizvoda, no vidimo da je problem velikih razmjera. Želim vam čestitati na tome što ste e, pristupili protokolu, protokolu uz okvirnu konvenciju o kontroli duhana koji omogućuje nadzor nad nezakonitim duhanskim proizvodima i to neovisno o tome da li se oni proizvode unutar EU-a ili izvan EU-a. To je veliki uspjeh. Također moramo raditi na osvještavanju građana kako bi oni točno znali e, sa kojim problemima su suočeni potrošači nezakonitih duhanskih proizvoda. Već kod zakonitih duhanskih proizvoda postoji mnogo problema, ali kod nezakonitih duhanskih proizvoda potrošači ne znaju što je u njima sadržano, koji sve sastoci se nalaze tamo, a naravno postoje problemi neoporezivanja. Ako se borimo na ovaj način, to je vrlo važno, protiv nezakonite duhanskih proizvoda, no još važnija je bitka protiv duhana općenito. Rado bih saznao jeste li uspjeli ustvrditi da ono ono što se događa u SAD-u, što izaziva veliku, veliku zabrinutost, a to, je, to su elektroničke cigarete koje su proizročile e, neke smrtne slučajeve, to još nije do kraja razjašnjeno, no na temelju različitih izvješća FDA je zaključila da se kod e-cigareta također može raditi o nezakonitim tekućinama za e-cigarete, odnosno o nekim mješavinama e, sa također uljem iz e, kanabiniodnih biljki, takozvanim e, CBD uljem. Poslije trgovina takvim proizvodima i SND smatra da pomno pratimo tu situaciju i analiziramo što se događa. Znam da Olaf nije izravno nadležan za to, ali mislim da moramo donijeti odgovarajuće zakone i to je nešto što moramo uzeti u obzir u okviru e, europskog zakonodavstva. Pozdravljam ovo što se događa, dogodilo sa protokolom. To je nešto što je apsolutno pozitivno. Hvala. Ima li daljnjih javljanja za riječ? Zatvaram popis govornika. Nema javljanja za riječ i ponovno dajem riječ komisiji na pet minuta. Možete nadopuniti vašu prezentaciju. Ne, molim vas da odgovorite najprije na pitanje koje postavio gospodin Gonzales. Many thanks and um, also many Hvala lijepa i hvala što je zastupnik upravo izrazio potporu. Da, slažemo se da je protokol ključni instrument na međunarodnoj razini i e, da je to pravi način za borbu protiv nezakonite trgovine. Što se e, mi smatramo da je glavni proizvod krijumčarenja su naravno cigarete, a od nedavna to je i duhan za e, pušenje e, šiša. Dakle, razlog zašto su to e, e, proizvođači e, naime i ovisi sve o onome koliko su neki proizvodi oporezovani i mogu li krijumčari zapravo kroz to dobiti ili ne neki profit. A e, dakle, sada ću dati riječ gospođi Emilin koja će govoriti o zdravstvenim aspektima kojima se ona bavi. I can say that we are following very closely what is happening in the US, um, but also in other... E, mi jako puno pratimo situaciju s parenjem. E, nedavno smo čuli da su u Sjedinjim američkim državama države donijele neke odluke, a to se pojavljuje u drugim zemljama. Europska komisija nikada nije rekla da je, su elektroničke cigarete zdrav proizvod i siguran proizvod. Povjerenik Andriju Kajtis je u tome bio jasan. E, mi smo u direktivi o duhanskim proizvodima Europske unije spomenuli i stavili na popis i elektroničke cigarete. Dakle, mi smo tu odredili koje su maksimalne količine nikotina koje proizvodi mogu sadržati i svi koji su na tom popisu to moraju slijediti. Za sada, naglašavam, za sada niti jedna država članica nije e, rekla da je došlo do velikih e, zdravstvenih problema zbog parenja. Mi smo poslali e-mail svim državama članicama, pitali je li bilo problema i jesu li išta po tome e, pokrenuli. Ono što je vrlo e, e, žučna tema je nešto što je pod nacionalnom nadležnošću, a to su različite vrste okusa u e-cigaretama. Evo, toliko za sada u elektronskim cigaretama. Thank you. Uh, so I think we are done with this uh, exchange of views and thank you for Hvala na ovoj razmjeni mišljenja i hvala e, na ovim materijalima koji ste donijeli u Europski parlament. Radi se o vrlo važnoj e, točki dnevnog reda, vrlo važnoj temi. Nažalost, e, iako smo željeli da bude više zastupnika, na ovoj raspravi. Nije ih danas bilo toliko, ali mi ćemo vas dalje podržavati i pomno pratiti sve što budete radili na ovu temu. Hvala lijepa i sutra ujutro e, počinjemo u 9.30. Ja sam se za Vuni rekao 8.30. Ako želite možete doručkovati u parlamentu, ali sastanak odbora počinje u 9.30.